na ovom broju 112 i e, to integriraju u svoju politiku i svoje aktivnosti. Hvala. Poštovani kolege, ovime je završena rasprava o ovoj točki dnevnog reda. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda e, i e, pod ovom točkom naš izvjestitelj je gospođa Petra Kamervert. Govorit će o hibridnoj televiziji. Hvala lijepa. E, mislim da ovaj izvještaj dolazi u pravom trenutku. E, nitko više nema nikakve sumnje u to e, da europski propisi dolaze na svoje granice kada se radi o hibridnoj televiziji. jako je važno biti svjestan e, činjenice da postoje e, propisi kojima se na neki način ograničava konkurentnost, međutim moramo odabrati pravi put. Ukoliko postoji konsenzus da možemo ostvariti društveno poželjne učinke ako reguliramo medije, mi ne možemo e, odgovarajuće rješavati ovo područje. Ako se slažemo e, da audiovizualni sadržaj nisu nešto što se može sveobuhvatno kontrolirati, onda ćemo doći do kreativnih ideja koje će nam pomoći da uspostavimo sustav koji će biti održiv u budućnosti. Postoje novi igrači na tržištu, proizvođači e, novih uređaja e, koji uopće nisu obuhvaćeni propisima. Međutim, ne možemo odlučivati o tome koji sadržaji mogu doći do javnosti, a koji ne. Kada govorimo o sadržajima i načinu pronalaska sadržaja, to postaje jedno od ključnih pitanja kada govorimo o reguliranju audiovizualnih sadržaja i to će i u budućnosti imati svoje implikacije. Osnovne pretpostavke definirane su u ovom izvještaju koji ne daje odgovor na sva pitanja. Uvjerena sam da E, veći naglasak moramo e, staviti na samoregulaciju i zajedničko reguliranje. Jedino na taj način e, ćemo moći ograničiti utjecaj države, a isto tako ćemo moći uzeti u obzir pravila tržišnog natjecanja i izbjeći negativan utjecaj na djecu i mlade. Svaka medijska usluga E, treba imati mogućnost da se pronađe bez obzira na specifični ugovor i pitanje ispunjavali određene kriterije, ispunjavali interese e, države. E, svaki medij, medijska usluga može sudjelovati u tome. E, i onako na koncu gledatelj sam odlučuje o tome koje sadržaje želi pronaći. Mi moramo osigurati da to bude moguće na jednostavan način. Već sada postoje naznake da ne postoji dovoljna zaštita signala. Mi moramo e, regulirati da su dopušteni strani sadržaje jedino ukoliko gledatelji to dopuste. E, budući da dolazi do spajanja televizije i interneta, dolazi do novih oblika reklamiranja, novih oblika marketinga. E, dolazi na taj način do novog narušavanja pravila tržišnog natjecanja. E, dosadašnje e, kvantitativno reguliranje e, minuta oglašavanja zapravo je nešto što je potrebno preispitati i smatram da to treba ostati privatna stvar. Želi li netko radije gledati neku sapunicu ili vijesti? Rasprava o prikupljanju podataka zapravo nam pokazuje da osim puno lijepih stvari koje nam nosi nova tehnologija postoje i opasnosti e, koje e, dovode u pitanje temeljne slobode. Ovo je nekoliko napomena e, koje bi trebale biti uvod u raspravu koja bi trebala uslijediti u sljedećih nekoliko godina. Hvala. Hvala lijepa. Sada prelazimo na spontano javljanje. E, prvo, e, gospođa Haja. Gospođa predsjednice, e, ovaj izvještaj sadrži samo jedno djelomično područje dolazi do zapravo brisanja granica između različitih medijskih usluga. Napredna televizija je jedan oblik gdje zapravo dolazi do spajanja klasičnih televizijskih usluga sa istodobnim korištenjem internetskim uslugama. To je poseban izazov za audiovizualni e, sektor jer e, postoje strogi propisi što se tiče audiovizualnih usluga, a internetske e, usluge su nešto na što se primjenjuju drugi propisi. Moramo pronaći odgovore E, koji će uvažiti otvorenost interneta, ali isto tako društveni značaj e, televizije. U sljedećih nekoliko mjeseci intenzivno ćemo se dalje baviti pitanjem medijske konvergencije. E, s ovim izvještajem činimo prvi korak u pravom smjeru i zahvaljujem na sjajnoj suradnji sa izvjestiteljicom. Hvala lijepa. Hvala, gospodin Ver. Hvala vam lijepo, gospođo predsjednice. Dopustite da čestitam izvjestiteljici u ime odbora za kulturu Petra Kamerevert je e, ovdje radila na pitanju koje će u narednim godinama biti sve važnije i važnije. Televizija ima veliku moć u društvu, a postojeća direktiva o audiovizualnim uslugama bavi se samo televizijom, no moramo misliti unaprijed. E, vidjet ćemo nove tehnologije u budućnosti koje će povezivati televiziju i neke druge medije. E, takvi uređaji i njihovi proizvođači imat će sve veći utjecaj i učinak jer će postavljati uvjete prema kojima ćemo mi moći e, doći do određenih sadržaja. Zato treba razgovarati o stvarima između ostalog i o ovoj hibridnoj televiziji. Treba vidjeti e, različita pitanja, dostupnost te televizije, zaštita podataka i tome slično i moramo vidjeti da spriječimo monopole bilo koje vrste. Hvala vam lijepo, gospodine e, Hel, gospođa Svir. Hvala gospođo predsjedavajuća, gospodine Prveniće, dragi kolege. Mi ćemo odbiti ovo izvješće i to nije začuđujuće od nas iz e, Kluba zastupnika liberala, radi se o cenzuri. Iako se to ne može jasno možda iščitati iz izvješća, ali ide se u tom smjeru. I treba jasno reći, da, kolegice Kamerevert, mi ne želimo da platforme određuju sve, no ne želimo niti da političari reguliraju što gledatelji mogu gledati. Ne može biti situacija takva da mi putem političke aktivnosti objašnjavamo što je loše, što je dobro. Ovo potrošač može brzo i lako naći, a sve ono što možda se kosi sa političkom voljom e, se prepriječuje. Po mom mišljenju je to prvi korak prema cenzuri. I upravo to mi kao liberali ne želimo podržati. Moramo biti svjesni toga da održamo raznolikost i u budućnosti. Da zaštitimo znanje, a trenutno imamo tu tvrdnju da je to opasno što imamo raznolikost. Ja mislim da svaki gledatelj mora sam odlučiti što želi gledati. Hvala. Eh, i Hvala vam lijepo, gospodin McClarkin. Prostite, gospođa Meklarkin. um, hibridna televizija je uzbudljiva inovacija i još uvijek se nalazimo na početku te revolucije kada je riječ o razvoju softvera. U ovom izvješću su navedeni različiti izazovi koji stoje pred nama u ovom području u smislu reklamiranja, zaštite maloljetnika i tome slično, a također moramo osigurati ravnopravnu utakmicu za sve pružatelje sadržaja u Europskoj uniji. Trebamo pogledati pravila o e, reklamiranju na audiovizualnim medijima i zaštitu maloljetnika koji se u ovom trenutku ne primjenjuju na internet. Stoga pozivamo komisiju da osiguraju odgovarajući europski e, okvir e, koji će omogućiti i integritet ali i kvalitetu sadržaja neovisno o platformi na kojima se oni pružaju. Htjela bih međutim naglasiti da još uvijek postoji golema područja i u Ujedinjenom kraljevstvu, a i u drugim dijelovima Europe gdje e, pristup internetu nije moguć. Dakle, ako to ne riješimo prvo, onda će e, hibridna televizija kao i sve ostale usluge biti dostupni samo ljudima u velikim ruralnim centrima. Hvala vam lijepo, gospodin Melcer. Hvala, gospođo predsjedavajuća tko sada pod naslovom konektirana televizija vidi spajanje linearnih i nelinealnih usluga, taj možda na krivom putu jer mislim da e, će potpuno drugačije vrste usluga biti dio ovog postupka. No, sada imamo povezanu televiziju, a ima dosta toga što je dio povijesti. Postoji niz različitih sadržaja koje, koje potrošači mogu gledati, postoje e, stranice gdje se naknadno može pogledati što je bilo na televiziji, može biti isto tako i platforme koje su se specijalizirali na samo određen sadržaj ili koji su posvećeni samo određenim vrstama emisija. I e, to donosi sa sobom i niz izazova za europski pravni okvir Naprimjer je upitno, kada govorimo o zaštiti djece i reklamiranja, da li je ovaj naš trenutni europski okvir dovoljan. I naravno i pitamo se hoće li nacionalne službe stvarno moći ići u korak sa ovim napretkom što se tiče tehnologije. Hvala i na kraju gospodin Boris. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Prije svega htio bih čestitati izvjestiteljici iz Odbora za kulturu na odličnom izvješću. To je vrlo važno izvješće jer medijsko tržište, tržište medijskih usluga se mijenja i e, možemo na jednom ekranu vidjeti nešto što nam dolazi iz kablovske televizije, digitalne televizije, interneta. To je golema prilika, golemi potencijal. E, moramo tu e, postaviti neka važna pitanja kako zaštititi djecu od e, reklama, kako ograničiti reklamiranje. Naravno, publika je ta koja bi trebala imati riječ e, što to žele dobivati u svojoj kući. Zatim sve ove usluge treba prilagoditi ljudima slabijeg vida ili slabijeg sluha. E, no dokument je odličan i to je dobra početna točka za raspravu o tome kako će televizija izgledati u smislu linearnih i nelinearnih usluga. Dobro je da smo mogli postaviti te pitanja. U budućnosti ćemo napraviti reviziju e, direktive, ali ovo je za sada dobar početak. Povjereniče Han, izvolite. Hvala vam lijepo predsjednice. Pozdravljamo izvješće Europskog parlamenta o hibridnoj televiziji. On dolazi u pravi čas i e, govori o čitavom nizu pitanja čime e, odražava kompleksnost ove teme i sama komisija nedavno je objavila zelenu knjigu u kojoj poziva na u potpunosti konvergirani audiovizualni svijet i to je temelj za javnu raspravu. Hibridna televizija i konvergencija informatičkih tehnologija predstavlja prilike i izazove koji će utjecati na sve koji se e, bave audiovizualnim djelatnostima. E, pozdravljamo izvješće gospođe Kamere Vert e, i e, zahvalni smo na njezinom doprinosu u razgovorima prilikom izrade naše zelene knjige. Treba nastaviti razgovarati o ovim temama, između ostalog vidjeti na koji način pitanje konvergentnih internetskih, odnosno informatičkih usluga utječe ili ga treba uključiti na postojeći zakonodavni okvir. Kada je riječ o osnovnoj konvergenciji audiovizualnog sektora i učinka direktive o audiovizualnim E, uslugama već smo se susreli sa čitavim nizovim e, e, komentara neki kažu da je potrebno prilagoditi tu direktivu a neki kažu da ona još uvijek dobro funkcionira također su spomenute i mogućnosti za dodatnu samoregulaciju i to smo sve uključili u zelenu knjigu komisija je otvorena prema potrebi da dođe do revizije direktive o audiovizualnim uslugama nakon javne rasprave o zelenoj knjizi. Ako se pokaže da je to potrebno, mi ćemo razmisliti o takvoj reviziji u budućnosti. Sada je u tijeku ravna rasprava i radujemo se daljnjoj suradnji sa Europskim parlamentom u pripremi inicijativa politika vezanih za audiovizualni sektor, bilo da je riječ o zakonodavnim prijedlozima ili drugim mjerama. E, komisija e, nastavlja sa radom na zaštiti europskih vrijednosti, uključujući i kulturne raznolikosti. Hvala vam lijepo. Hvala i vama povjereniče. Poštovani kolege, ovime smo došli do kraja rasprave. A o ovome ćemo također glasovati kasnije tijekom dana. Sada krećemo, e, idemo na petominutnu stanku, glasovanje će početi u 12. Hvala.